Ladies and gentlemen, perhaps everybody could take... Dame i gospodo, molim vas da se izazmete svoje mjesto i zamolit ćemo ovu uvaženu gospodu da odlože svoje kamere kako bismo mogli započeti sa slušanjem. Evo sačekat ćemo još par zastupnika da pronađu svoje mjesto. Dobro došli večeras na saslušanje gospodina Andresa Ansipa, potpredsjednika komisije i povjerenika za jedinstveno digitalno tržište. Želim poželjeti dobrodošlicu gospodi iz svih odbora ovog parlamenta koji su došli na ovo saslušanje odbor za građanska prava, za pravosuđe, za unutarnje tržište. Cilj saslušanja je da mogući zastupnicima da dobiju odgovore na dva glavna pitanja. Da li je kandidat e, kvalificiran da bude član kolegija povjer komisije i da li je sposoban izvršavati konkretna zaduženja. U skladu sa smjernicama parlament treba ocijeniti kandidata za povjerenika na temelju njegovih glavnih e, kompetencija, osobne neovisnosti, također ocjenjujemo znanje njegovog portfelja i komunikacijske sposobnosti. Također smo upoznati da prije saslušanja gospodin Ansip je odgovorio na pismeni upitnik i svi zastupnici su dobili odgovore na svim jezicima na svim službenim jezicima. Ovdje se naravno radi o javnom saslušanju tako da se on može slušati posredstvom interneta izvan ove prostorije i svima želim također dobrodošlicu. Također da objasnim strukturu saslušanja. Kandidat za potpredsjednika se moli da od životno izlaganje 15 minuta, a na kraju će imati još 5 minuta za zaključnu izjavu a između toga će dobiti 45 pitanja od europskih zastupnika, svako po tri pitanja, dakle jedna minuta za pitanje i dvije minute za odgovor. I ja ću, što je više u mojoj moći, nastojati da to vrijeme bude ograničeno, odnosno ispoštovano. Raspolažemo usmenim prijevodom na 23 jezika, tako da svi govornici mogu nastupati na materinjem jeziku. Zamoljena sam da podsjetim govornike da u interesu naših odličnih usmenih prevoditelja ne i suviše brzo kako bi prevoditelji mogli na najbolji mogući način prevesti vaše nastupe. A sada molim gospodina kandidata za predsjednika